je dobio desetke tisuća tu mladih, mladih iz drugih sveučilišta diljem svijeta koji su online prošli taj kolegi i pristupili i pokušali proći ispit. I nevjerojatno je bilo da je najviša ocjena, osoba s najvišom ocjenom, bila jedna djevojka iz Lahora u Pakistanu, 15-godišnjakinja. Dakle, na jednom od kolegija s prve godine na Stanfordu. I, dakle, govorimo o mjestu na koje doista je sveučilište na koje je najteže upasti u SED-u. Ja sam na Harvardu bio i znam da smo uvijek sa Harvarda razmišljali da je teže na Stanford se upisati. A 15-godišnjakinja iz Lahora u Pakistanu koja je dobila najvišu ocjenu pokazuje koliko otvorenost dopire do ljudi do koji inače nikad ne bismo uspjeli. Nikad ne bi mogli doći do osobe u Lahoru da idemo redovitim sistemom. Na što je još važnije, najboljih 20 ocjena u tom razredu, ti, u tih 20 ocjena nije bilo nikoga sa Stanforda. I to također mnogo govori. Više je to anegdota, ali vjerujem da je važno da kada se otvorite, a digitalni svijet vam to omogućava, talent činimo više demokratskim. Dolazimo do ljudi i mjesta koje inače nikada ne bi mogli doprijeti i koji nikada ne bi mogli tako isplivati na vrh. Dakle, na taj način mnoge ljude unosimo, uvodimo u sistem i to je ono što želim za budućnost našeg programa. Sljedeći program tu vjerujem da otvornost i međunarodna suradnja će doista biti najvažnija stvar i naša namjera je tu otvoriti se što je više moguće, otvoriti se svima zbog onih koji žele biti dijelom našeg sistema. I mislim da ništa nećemo dobiti iz toga da imamo program koji je zatvoren za Europu ili za nekolicinu zemalja morat ćemo se otvoriti mnogo većem broju zemalja. Moja namjera, dakle, u prijedlogu koji ćemo izniti parlamentu, i raspravljao sam to već s ovim odborom, jest da uspostavimo međunarodnu suradnju sljedeće razine. Dakle, imamo mnogo udruženja, danas već nam moramo revidirati način na koji razmišljamo o njima kako bi se moglo privući druge zemlje da pomažu i ostalima da, da ih uključuju. Dakle, tu pridružujemo one zemlje koje, <clears throat> od kojih neke će pristupati iz različitih razlika, razloga, druge koje žele napredovati u izvrsnosti, treće koje su bolje u znanosti od nas ili pak žele samo sudjelovati i to je ono što želimo u budućnosti. Želimo biti otvoreni u pojedinim područjima programa kao što smo rekli, imat ćemo taj program otvorene znanosti, globalnih izazova i otvorene inovacije. A taj program će biti svakako otvoren svijetu. Dakle, fantastično je doista biti s vama raspravljati o tome, jer ako Horizon Europe postoji nešto što nas razlikuje od ostatka svijeta je upravo ta otvorenost koju želimo imati. Hvala vam dakle mnogo na tome što ste me saslušali. Hvala vam povjereniče na izvrsnim objašnjenjima jednih od osnovnih odlika FP9 koju ste pripremili zajedno s komisijom Vaše izlaganje, kao i obično, je bilo vrlo jasno, sveobuhvatno i filozofski orijentirano što je nužno kako bi se postavila ova temeljna pitanja, čak sam i približio neka, kako organizirati današnji svijet. Dakle, najšire doista pitanje. Naš program na neke načine bi mogao pomoći Europskoj uniji da pronađe način kako dalje u ovom složenom svijetu. Talent i otvorenost su doista važne teme za sve nas. Sad bih zamolio e, drugog govornika da nam se obrati s kratkom intervencijom gospodin Ljevići zamjenik ministra obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije iz Japana. Na ovoj dužnosti je od lipnja 2017. srpnja i vaše životopisi, vaše aktivnosti su doista nevjerojatne. Atomska energija, mm, ambasada, veleposlanstvo u Velikoj Britaniji, cijelo životno učenje Japanska agencija za atomsku energiju, koordinacija, evaluacija, politika. Eto, izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam, poštovan Ježi Buzek, vaše ekscelencije, gospodine Paul Rubik, Carlos Moedas, Lijep pozdrav svima, uvaženi gosti, dame i gospode. Ja sam Joichi Ito iz Japanskog ministarstva znanosti, The Next, ukratko. I doista mi je čast što se mogu obratiti predstavnicima u Europskom parlamentu, predstavnicima znanosti. Što se tiče devetog okvirnog programa Horizon Europe FP9 koji je upravo objasnio povjerenik da vrlo sam zadovoljan kada čujem da će proračun Europe tu biti povećan znatno kao glavna proračunska stavka i to vjerujem da pokazuje odlučnost koju Europa pridodaje znanosti, tehnologiji i inovacijama. Jasno mi je da Horizon Europe ima tri stavke, otvorena znanost, otvorene inovacije i globalni izazovi i industrijska konkurentnost. Ta tri stupa smatram da imaju mnogo toga zajedničkog sa japanskom politikom o inovacijama znanosti i tehnologiji. Iako cijela slika novog programa još nije raspoloživa javnosti, rado bih nešto rekao o važnosti inicijative i mogućnosti suradnje između Japana i Europske unije vezano uz ova tri stupa novog programa. Prije svega, što se tiče napora e, koje u Japanu e, vršimo u smjeru otvorene inovacije, mi pokušavamo Japan učiniti e, zemljom koja je najotvorenije prijateljskija za inovacije i pokušavamo raditi na disruptivnim inovacijama. Znanost i tehnologija, odnosno agencija koja se time bavi u Japanu pod nadzorom moga ministarstva, promiče istraživanje i razvoj od temeljnih znanosti do temeljnog istraživanja do praktične primjene i komercijalizacije na jedan dosljedan i sveobuhvatan način. Radi se na podržavanju startupova na temelju izvrsnih rezultata istraživačkih koji dolaze sa sveučilišta. Koncept Europskog odbora za inovacije pokazuje zapravo da će imati sličnu ulogu našoj agenciji pa očekujem da će ta dva tijela moći dijeliti međusobno znanje i iskustvo u bližoj budućnosti. Nadalje što se tiče stupa globalnih izazova, rekao bih da Japan se također planira pozabaviti socijalnim pitanjima u znanosti, tehnologiji i inovacijama i kao jedan stupova naše politike mislim da dizanje održivih razvojnih ciljeva koje su 2015. usvojeni u UN-u su usko vezani sa našom politikom i taj faktor znanosti, tehnologije i inovacija može biti upravo presudan u ovom radu. Dakle, tražimo da se upotrijebi i taj STI, znanost, tehnologija i istraživanje u ostvarivanju održivih ciljeva. Očekujem također i mogućnost e, suradnje na tu temu. Treće, nije nužno i naglašavati, temeljno istraživanje je nešto što je važno, jer je ključno za sve aktivnosti znanosti, tehnologije inovacije i stražno podržavam, podržavam zamisao Horizon Europe koji se bavi istraživanjem i uspostavom otvorene znanosti kao jednog od svojih osnovnih stupova. Kada pogledamo trenutnu situaciju, preko 9000 europskih istraživača posjećuje Japan, a preko 47.000 japanskih je posjećuje Europsku uniju svake godine. Dakle, to iznosi 25 do 30% naših ukupnih međunarodnih istraživačkih razmjena i znači da je Europska unija već zauzela važan položaj kao istraživački partner japanskih istraživača. Je rekao... Also regarding the uh, themes of this session, um, right... Dakle, što se tiče međunarodne suradnje i Horizon Europe u siječnju ove godine naš ministar Hayashi je raspravio sa povjerenikom e, Moedesom i donio odluku da se osnaži suradnja Europe i Japana u znanosti i tehnologiji. Podržavamo ovu otvorenost svijetu koju povjerenik Moedas zagovara, te se nadamo da će istraživačka suradnja Japana i Europske unije teći glatko unutar programa Horizon Europe. U tom kontekstu cijenili bismo da sljedeći okvirni program bude e, više otvoren neeuropskim istraživačima. Dakle, na ovoj instanci također je utvrđena razmjena mladih istraživača i rad na aktivne znanosti i kvantnom istraživanju. Što se tiče tih područja, moram reći da konkretna priprema za svaku od ovih tema je već u tijeku. I dat ću čisto jedan primjer što se kvantne tehnologije tiče. Zahvalan sam što je japanski tim pozvan na europski sastanak o kvantnoj tehnologiji prošli mjesec u Njemačkoj, a sada planiramo organizirati jednu zajedničku radionicu upravo na ovu temu. Japan i Europska unija e, finaliziraju su jedan sporazum o strateškom partnerstvu i u prošlom prosincu, što pokazuje koliko smo si nezamjenjivi kao partneri i kolike vrijednosti dijelimo. Naša suradnja znanosti, tehnologiji i inovacijama sve važnija kao jedan od stupova tog partnerstva. Nadam se da će Horizon Europe i dalje osnažiti to partnerstvo i doprinijeti našem daljem razvoju. Nadam se i da će današnja radionica biti plodonosna za sve i zahvaljujem na pažnji. Dakle, ovo je također možda bilo malo brzo za prevođenje, ali nekako smo uspjeli Zahvaljujem vam na govoru, gospodine Ičita. Poštovani ministra, sada bih pozvao da nam se obrati gospodin Fumikazu Sato, zamjenik glavnog ravnatelja Odjel za industrijsku znanost, tehnologiju iz Ministarstva za gospodarstvo, trgovinu i industriju ili METI u Japanu. U vašem životopisu sam također mogao vidjeti cijeli niz aktivnosti, mm, odbor za industrijske standarde, proizvodna industrija, ministarstvo međunarodne trgovine industrije. Također sudjelujete u misiji u Europskoj uniji i e, radite na temama startupova, tehnologije, malih i srednjih poduzeća. Dakle, cijeli je tu niz aktivnosti i doista će biti zanimljivo saslušati vas, gospodine Sato. Izvolite. Hvala vam, poštovani predsjedatelju, gospodine Moedas, povjereniče. Poštovani gospodine Buzek i Rubik, uvaženi gosti, dame i gospodo. Ja sam Fumikazu Sato, zajednik glavnog radatelja u Ministarstvu ekonomije, trgovine i industrije Japana i zahvalio bih vam svima što ste danas ovdje i također rekao koliko cijenim što je Europski parlament organizirao ovako, ovakvu priliku da se sastanemo. Počašćen sam što vam se mogu obratiti. Danas bih nešto rekao o tri osnovne točke. Prva je suradnja Europske unije i Japana, druga se tiče važnosti otvorenih inovacija i treća aktivnosti u znanosti i tehnologije. Tema ove sesije FP9 i međunarodna suradnja. Japan provodi zajedničko istraživanje i razvoj s Europskom unijom upravo u polju industrijske tehnologije, primjerice AIS, Nacionalni institut napredne industrijske znanosti i tehnologije koji sudjeluje u projektu StarCell koji radi na razvoju tehnologija sljedeće generacije e, unutar horizonta 2020. Nadalje, japanska poduzeća, istraživački institut i sveučilišta u Europskoj uniji surađivali su na projektima civilnog zrakoplovstva za Sunjet 2 i zajedno smo radili na razvoju naprednih zrakoplovnih sistema i isto tako drugoj generaciji lakih materijala. Ti su projekti primjeri međunarodne suradnje, što je i naša današnja tema. Vjerujem da je dobra praksa stvarati novu tehnologiju kroz zajedničko istraživanje i razvoj Japana i Europe iskorištavajući međusobne snage i prednosti. Doista smo zadovoljni što imamo tako blisku suradnju sa našim europskim prijateljima. Pređimo na drugu točku novi okvirni program kojem se trenutno raspravlja kao nasljednik u Horizontu 2020. Horizon Europe bit će e, težak oko 190 milijuna eura na temelju nacrta proračuna koji je objavljen u svibnju. Horizon Europe bi trebao započeti 2021. i oblikovan je oko tri glavna stupa koja sačinjavaju strukturu cijelog programa. Prvi je stup otvorena znanost, drugi globalni izazovi i industrijska konkurentnost, a treći je otvorene inovacije. Ti stupovi jednako se snažno naglašavaju u Japanu, osobito treći stup otvorene inovacije. Naša je naime misija osnažiti industrijsku konkurentnost kroz otvorene inovacije u Japanu. E, čuo sam za pilot projekte koji su provedeni unutar Horizonta 2020. od strane Europskog vijeća za inovacije sa svrhom komercijalizacije inovativnih ideja i pružanja podrške poduzetništvu i malim i srednjim poduzetnicima. Dakle, to je bila velika prednost Horizonta i smatramo da je taj pristup doista i pravodoban. Kao treće, naglasio bih da se na ovaj način može raditi na politikama koje podržavaju otvorene inovacije. Primjerice, komercijalizacija, istraživanje razvoja malih i srednjih poduzetnika kroz suradnju sa istraživačkim institutima pruža mogućnost otvaranja i sudjelovanja u drugim međunarodnim projektima. Neka sveučilišta su već zajednički uspostavila laboratorije za inovaciju gdje se može komercijalizirati tehnologija sveučilišta i istraživačkih instituta. Posljedica toga je da mogu razvijati na praktičan način i dovesti do faze praktične primjene zamisli koje se temelje na potrebama poduzeća. Laboratorije za istraživanje i razvoj se uspostavlja zajednički sa poduzećima kako bi se promicao razvoj tehnologije i prijenos sa istraživačkih instituta i sveučilišta ka privatnim poduzećima i usmjereno na njihove potrebe. Za kraj, otvorene inovacije su neophodne za nadilaženje globalnih izazova, a razvoj novih proizvoda usluga i tržišta također ovisi o tome. Kako bismo razvili bolja buduća društva i radili na prosperitetu naših potomaka, važno je da Europska unija i Japan dijele rezultate međusobno, dijele rezultate istraživanja i na taj način postignu održive razvojne ciljeve koje smo odredili kao prioritete. Postoji cijeli niz sjajnih istraživačkih poduzeća i sveučilišta u Europskoj uniji i Japanu, no vjerujem da svi imamo, da smo svi otvoreni tome da se međusobno nadopunjavamo kroz suradnju između Europe i Japana. Na taj način bismo mogli riješiti i neke globalne izazove i ostvariti održive razvojne ciljeve. Japan i Europa imaju suradnju iz koje svi profitiraju i nadam se da će se nastaviti to kroz Horizon Europe i kao što se nadam da će ova današnja radionica biti prvi korak ka stvaranju novog društva. Hvala vam na pažnji. Uh, um, uh, hvala vam. ravnatelju, hvala uh, ministru. Doista nam je drago što smo čuli konkretne primjere razmjene inovacija i informacija u vašoj zemlji i također e, da ste spomenuli što ste otvoreni za suradnju sa cijelom Europskom unijom, a sada bih vas pozvao na kratku raspravu i prva govornica je gospođa Kudecka. Izvolite. Hvala, imam eh, pitanja za povjerenika. Slažem se s vama u tome da je znanost važan instrument diplomacije. Budući da imamo sve više populizma i krizu demokracije u nekim zemljama članicama, ne bismo li se možda trebali usredotočiti na izazove u zemljama koje su se priključile Europskoj uniji nakon 2004. godine i posvetiti njima ovaj program. E, Također, drago mi je što e, pozivate na veću otvorenost i da stavljate naglasak na manje uspješne regije i zemlje Europskoj uniji. I drugo pitanje, hoćete li primijeniti izvješće profesora Nalamija i pridružiti Australiju i Kanadu i kako će to utjecati na postojeća istraživanja i koje koristi prepoznajete u tome i u kojim područjima ćete surađivati s tim zemljama? Hoće li australske i kanadske znanstvene ustanove imati priliku pristupiti europskim fondovima i ako je tome tako, što će biti sa Rusijom, Indijom, Kinom, Brazilom i tako dalje? Hoće li se međunarodna suradnja kroz obzor poticati jednim središnjim fondom kao što predlaže to izvješće? I posljednje pitanje je sljedeće. Mislim da moramo izraditi izvješće o detaljnim rezultatima znanstvene suradnje sa trećim zemljama, odnosno broj važnih objavljenih publikacija, broj ostvarenih patenata, broj stečenih znanstvenika i broj e, projekata koje je ušla Europska unija. I to bi svakako pridonilo ovoj inicijativi otvorenosti Europske komisije. Hoće li komisija izmijeniti definiciju trećih pridruženih zemalja i uvjete koje vladaju njihovom, njihovim sudjelovanjem. I to je također važno s obzirom na Brexit. Ovih nekoliko tjedana koji predstoje predstavljanju obzora za Europu zapravo možda nisu posljednji čas kako bismo razmotrili utjecaj Brexita na čitavu ovu situaciju. Hvala, gospođa Ruiz. Pa hvala. Želim eh, čestitati povjereniku na okvirnom programu broj 9, eh, ne samo na postignutom proračunu, nego i na uvođenju ovih koncepata. Mislim da je važno otvoriti okvirni program međunarodnoj suradnji jedan od zaključaka srednjeročne revizije Europskog parlamenta zahtjevao je i bolju međunarodnu suradnju i to smatram ključnim načinom rada. Naravno, želim e, čestitati Japanu jer e, koliko vidim Japan i Europska unija imaju jednaku razinu društvene i gospodarske suradnje i razvoja, ali suočavamo se i sa istim izazovima, tako da se moramo boriti protiv izazova i na globalnoj razini. Također danas mi je bilo drago čuti da se ova suradnja smješta u okvir e, ciljeva održivog razvoja. Mislim da je važno postignuti te ciljeve i u ovoj suradnji. Zanima me također kakva će biti kakav će biti razvoj odnosa između novih i starih zemalja članica. To se može temeljiti jedino na reciprocitetu. Moramo otvoriti program e, svima i to će imati pozitivne učinke na sve zemlje. E, hvala. Htjela bih iskoristiti ovu priliku kako bih e, zahvalila našim e, izvanrednim govornicima i našim gostima iz Japana koji su nam iznijeli svoja razmišljanja. Vidimo da je prepoznata važnost suradnje u industriji i istraživanju između Europe i Japana i drago nam je što sada postoji trgovinski sporazum između Europe i Japana, što znači da ćemo uspostaviti još snažnije veze u nadolazećim godinama, što će nam ponuditi niz prilika. Ja sam iz Finske i Finska je jedna od zemalja koja znatno ulaže u razvoj i inovacije, ali ne toliko kao Japan. Mislim da je Japan dobar primjer za sve zemlje članice Europske unije jer on oduvijek ulaže mnogo u istraživanje i razvoj. Primjerice Japan sada ulaže 3,5% BDP-a u istraživanje i razvoj, a mi smo si u Europi zadali cilj da to bude 3% BDP-a, no to je sada još uvijek ispod 2%. Tako da mi u Europskom parlamentu uvijek nastojimo poticati zemlje članice na ulaganje u budućnost, i istraživanje i razvoj upravo na temelju primjera Japana. Tako da je Japan doista sjajan e, primjer jer izdvaja velika sredstva za ove potrebe. Drago nam je što komisija sada predlaže da proširimo ovaj zajednički istraživački program e, Horizon Europe tijekom prethodnog razdoblja E, proračun je iznosio 80 e, milijardi i sada komisija predlaže da se to poveća na 200 milijardi, što je značajno, a mi u Europskom parlamentu oduvijek e, smatramo da to treba povećati još više na 120 milijardi. A sada o tome treba pregovarati i sa komisijom i sa zemljama članicama, ali svakako parlament podržava više inovacija, više ulaganja u istraživanje i razvoj i na razini Europske unije i na razini zemalja članica. Dakle, mi u parlamentu se uvijek zalažemo za što užu suradnju sa trećim zemljama, zemljama poput Japana, jer znamo koliko je to važno za kvalitetu istraživanja i znanosti. Želim zahvaliti svim današnjim govornicima na dolasku i mislim da je to vrlo poticajno za sve nas koji se bavimo ovim pitanjima industrije, istraživanja i znanosti općenito. Hvala vam na vašim komentarima. Želi li još tko od zastupnika nešto reći? Gospođa Viring. Hvala, gospodine predsjedavajući. Povjereniče moje da e, uvaženi gosti. Želim vam zahvaliti na uloženom trudu i oporu i na dolasku ovdje. Naravno, ono što možda svi prešučujemo jest budućnost suradnje sa Ujedinjenom kraljevinom i kada se to spominje, obično se govori o tome da je potrebno ojačati međunarodnu suradnju unutar programa Horizon Europe. Također smo zamijetili da stavljate naglasak upravo na učinak i to na pristup na temelju učinka i u okviru partnerstava. Također e, se želite usredotočiti na racionalizaciju programa kako bi i drugi partneri izvan Europske unije mogli u njemu sudjelovati. Jeste li spremni e, razmotriti i druge oblike međunarodnih partnerstava? To je moje prvo pitanje. I nadalje, mm, pretpostavljam, a mislim da na to neću dobiti odgovor, no ipak mm, moram e, pitati e, kako će funkcionirati financiranje. Mislim da ću na to morati pričekati 7. E, lipnja kako bih dobila odgovor na ovo pitanje, ali htjela bih ipak čuti možete li možda nešto natuknuti. Hvala, gospođa Matijas. Hvala. Ja ću govoriti ovim našim jezikom koji je toliko blizak japanskom. E, želim e, na početku pozdraviti naše goste. Ova suradnja između Europske unije i Japana je već tradicionalna i također e, imali smo i niz posjeta Japanu. Ja sam sudjelovala u jednom takvom posjetu Japanu 2013. godine i to je doista stvarna suradnja za koju mi je drago da je sve jača. I drago mi je vidjeti da e, je obogaćen proračun e, i za sljedeći okvirni program. E, parlament je iznio prijedlog da to bude 6 milijardi eura. Dobili smo 800 milijuna. Ali nadam se da će ovaj put prijedlog parlamenta proći. Postavljen je čitav niz pitanja E, tako da bih ja se osvrnula na nešto što možda još nije spomenuto. E, slažem se sa mnogim komentarima kolega koji su uzeli riječ prije mene. No, Kada je riječ o međunarodnoj suradnji, moram reći da je program istraživanja i razvoja Europske unije znato poboljšan. To je program koji se temelji na suradnji, a ne na konkurenciji između različitih zemalja i također se temelji na uzajamnosti, što se pokazalo dobrim i nadam se da će to tako ostati u budućnosti. Imam sljedeće pitanje. U okviru ove suradnje kako možemo osigurati da se zadrže civilne namjene istraživanja i razvoja, odnosno kako ćemo utemeljiti ovu suradnju sa trećim zemljama na poštivanju naših vrijednosti i na poštivanju ljudskih i temeljnih prava, a to su vrijednosti koje dijelimo sa Japanom, ali nisu u posljednjim godinama uvijek poštovane. Mi imamo dugotrajnu tradiciju čuvanja ljudskih prava, ali često surađujemo sa zemljama u kojima to nije tako. Evo, ako, ako mi povjerenik može odgovoriti na ovo pitanje, bilo bi mi vrlo drago. Hvala, gospođo. Čini se da nema drugih e, pitanja zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u ovoj raspravi. A sada bih zamolio povjerenika moje da sada odgovori na ova vrlo konkretna pitanja. E, hvala vam gospodine predsjedatelju i hvala na vašim pitanjima. Ja bih e, započeo sa pitanjem gospodine, e, gospođe Kovicke. Mm, naravno, moći ću podrobnije pitanje, e, podrobniji odgovor dati na e, to pitanje za nekoliko tjedana, ali želim napomenuti dvije stvari. Ja se zalažem za to da povećamo sredstva kojima sada raspolažemo, što znači da želim poticati one žemlje e, koje se sada uspinju ljesicom uspješnosti da budu još uspješnije. Mi smo od uvijek e, smatrali da naš e, glavni slogan treba biti izvrsnost, ali trebamo i poticati druge da budu izvrsni. Znam da je to nešto do čega je vama vrlo stalo, a mislim da je to bitno i za program. Dakle, nadam se da ćete se ugodno iznenaditi onime što smo pripremili, a nakon toga moći ćemo podrobnije raspraviti. Ne mogu sada sve otkriti, mogu jedino reći da smo ostvarili značajno povećanje sredstava. Drugo, Pitali ste me o učincima mi mi, u kojem se govori o zemljama poput Australije i Kanade. E, ja se sada neću usredotočiti na pojedinačne zemlje, nego želim reći sljedeće. Međunarodna suradnja mora se temeljiti ne samo na e, znanosti i diplomaciji kada je riječ o zemljama kojima želimo pomoći. Mi smo recimo pridružili Tunis. Tunis je zemlja koja se bori za demokraciju, i sada se nalazi u vrlo teškim povijesnim okolnostima i mi želimo ovaj svoj pristup iskoristiti i kao političku priliku i to je dobro da smo učinili kao što smo učinili i sa Ukrajinom, ali isto tako je lijepo međutim zemljama imati zemlje poput Kanade koja je zemlja znanosti i E, u suradnji s takvim zemljama možemo mnogo učiti jedni od drugih. Dakle, evo, nadam se da ćemo e, zahvaljujući ovom e, programu moći dopreti do zemalja poput Kanade. Također imamo i kriterije koji su izmijenjeni u odnosu na ono što imamo danas kako bismo upravo omogućili suradnju i sa takvim trećim zemljama. Ne mogu sada izravno odgovoriti na pitanje Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena kraljevina je pitanje koje ovisi o ishodu pregovora, tako da ne odlučujem ja o tome, ali ono na što mi i vi i ja možemo utjecati jest jedan oblik e, pridruženog članstva koji će omogućiti i drugim zemljama da nam se priključe recimo ako u budućnosti Ujedinjena kraljevina bude željela imati nekakve znanstvene odnose s nama i to sam već i rekao, dakle nadam se da ćemo imati neki oblik budućeg odnosa i ako to budu omogućili pregovori, ako sve dobro prođe, mislim da će vrata ostati otvorena za Ujedinjenu kraljevinu iz svih mogućih razloga. Ovo je jedan od slučajeva u kojima trebamo jedni druge i mislim da to može biti i korisno za obje strane. Dakle, mi ćemo e, sve postaviti tako da to bude moguće i u budućnosti. Dakle, Ujedinjena kraljevina e, mora biti među zemljama koje će u budućnosti surađivati s nama, poput Kanade. E, rekli ste da vas zanimaju točne brojke, dakle koliko publikacija, koliko patenata i tako dalje. Ja ću vam to dostaviti. Zatim, e, pitanje gospođe Havezon Ruiz. E, hvala vam na čestitkama i hvala vam na vašoj pomoći i istinito je ono što ste rekli. Kada ste bili izvjestiteljica, Izradili ste izvješće koje je bilo jasno po pitanju međunarodne suradnje i bilo nam je vrlo korisno i želim vam zahvaliti na tome. No, upotrebili ste jedan pojam koji je bitan za budućnost Europske unije, a to je uzajamnost, reciprocitet. To ne vrijedi samo za znanost, nego i za niz drugih područja, odnosno treba nam bolja globalizacija i treba nam više reciprociteta. No, dan danas e, nemamo uvijek e, odnose sa zemljama koje su jednako otvorene prema nama. Imamo zemlje koje sudjeluju u našim programima, ali naša poduzeća ne mogu sudjelovati u njihovim programima, tako da e, vam želim poručiti i da vas politički potpuno podržavam. I hvala gospođo Virkona na vašim komentarima, na vašoj potpori i kao što ste i sama rekla, i parlamentu i komisiji predstoji još mnogo posla. I drago mi je što svi ovdje pokazuju otvorenost prema tome. E, zatim je spomenut e, opet e, budući odnos sa Ujedinjenom kraljevinom i kao što znate ne mogu sada odgovoriti na to pitanje i svima dobro poznatih razloga, ali kao što sam rekao, nadam se da ćemo imati neki budući oblik odnosa i ako Ujedinjena kraljevina bude htjela biti našim partnerom u pravednom odnosu, ona će biti dobrodošla i kakav god prijedlog iznijeli u tom smislu, nadam se da će on biti pravičan i u smislu međusobnog odnosa i sredstava kojima će raspolagati te zemlje. Dakle, ako želim da neke zemlje sudjeluju, onda trebam biti otvoren i u vezi sa troškovima, sa administrativnim troškovima. Dakle, trebamo imati jedan ravnopravan odnos u kojem će sve zemlje snositi udio tog sudjelovanja. Zatim, e, pitanje sufinanciranja. Pa, mehanizam sufinanciranja još uvijek postoji. Imamo dobre primjere sufinanciranja i ne vidim da će se tu unositi velike promjene, ali o tome mogu kasnije iznijeti detaljnije podatke. E, zatim, e, gospođo Matijaš, evo, prije ću sada na portugalski, ako prevoditelji nemaju ništa protiv. E, hvala gospođo zastupnice. Uvijek mi je drago susresti vas ovdje. Navest ću vam e, jedan e, izvrstan primjer. Rekli ste da je prijedlog bio 100 milijuna, onda se smanjio na 80, a vi ste rekli da se nadate sada 120 milijuna. I ja se tome nadam. Nadam se da ćemo dobiti 120 milijuna, ali u tome moramo računati i na vas. Zatim vaše drugo pitanje. Program će uvijek imati civilnu namjenu. Program Horizon Europe odnosi se na e, civilna istraživanja, ne vojna. I to će uvijek ostati tako. To se neće mijenjati. Zatim, pitanje o dodanoj vrijednosti. To je temeljno za Europu, ne samo za znanstvene programe. Oni koji sudjeluju, koji surađuju s nama, Jesu li to zemlje koje gaje naše iste vrijednosti, naše poštovanje prema dostojanstvu ljudskog života, vrijednosti koje su ugrađene u Europskoj povelji ljudskih prava. Pa ako ne širimo poštivanje naših vrijednosti, onda ne radimo svoj posao. Evo, hvala vam na tom pitanju i vraćam riječ predsjedniku. Ja sam siguran da su prevoditelji ovo riješili bez problema. a vjerojatno tečnije govorite e, portugalski od engleskog, iako je to gotovo nemoguće, ali eto, postoji i ta mogućnost. Hvala vam. Evo, e, kao veza između našeg uvoda i sljedeća dva panela, Mm, nekoliko riječi će vam reći gospodin Paul Rubik. E, on ima jako puno iskustva ne samo u ovom odboru ITRE, već i u okviru stoje. On je bio i e, predsjednik i potpredsjednik, tako da Paul, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Mislim da je divno da smo se sastali ovdje u Europskom parlamentu mislim da je ipak malo lakše sa engleskog na japanski. Da, dakle, htio sam reći da ovaj današnji sastanak je tekako važan. Ovaj forum je vodoći forum za razvoj tehnologije. Mislim da je to odličan, odlična veza i sa parlamentom i sa komisijom. Za nas je ključno pomoći našim građanima i zbog toga ova milijarda o kojoj govorimo nije dovoljno za ulaganje u istraživanje i razvoj na europskoj razini. Osim toga trebali bismo imati i raspravu o poljoprivredi zato što i poljoprivreda treba nove ciljeve, nove aktivnosti i nove tehnologije i predlažem da se usredotočimo na goleve gol, cilj održivog razvoja, broj 2, sigurnost hrane i broj 6, sanitacija, čista voda, obrađivanje otpadnih voda, te broj 7, obnovljivi izvori energije. I to je upravo ono čime se naš odpor bavi. Mislim da bi se i naši ljudi koji se bave poljoprivredom vrlo eh, brzo složili s nama kada kažemo da moramo pomoći mladim poljoprivrednicima da moramo pomoći razvoju određenih područja i to posebice u Africi da moramo pomoći ljudima da preživljavaju od svog rada, dakle od svog rada se mogu prehraniti i to uz pomoć moderne tehnologije. Zatim danas jako puno govorimo o bespilotnim automobilima, ali istovremeno moramo osigurati i infrastrukturu. Dakle, moramo raditi na umjetnoj inteligenciji, na svoj mogućoj opremi i uskladiti to sa našom infrastrukturom. Tako da moramo uključiti i naše gradonačelnike i naše regije i za, koji će raditi zajedno sa stvarateljima najmodernijih tehnologija na svijetu. Sad imamo ovaj trgovinski sporazum eh, i sa Japanom. Japan bi mogao mm, izvesti jako puno modernih proizvoda, moderne tehnologije u Europu i mi bismo mogli pomoći E, Japanu u tom smislu. Zato sam jako zahvalan e, da, dakle, da ovaj forum stoje odbora i Europskog parlamenta i naših gostiju iz Japana, da smo ga uspjeli organizirati. E, isto tako molim vas, iskoristite socijalne medije i recite svijetu da znanost i istraživanje moraju biti prioritet Europe, ali i cijeloga svijeta. Hvala. Let me, thank you to all your, uh, uh, speakers in... Ja bih htio zahvaliti svim uh, našim, svim govornicima koji su govorili u ovom uvodnom dijelu. A sada vas molim da održimo vrlo kratku pauzu. I pozvao bih sudionike našeg prvog panela, panela da dođu. Gospođa Ruso, gospodin Čubači, gospodin McKinnell i gospodin Irino. A budući da sam ja organizator i moderator, s nama je i predsjednik Europskog vijeća za istraživanje. Tako da evo vama prepuštam panel. Hvala vam. Ladies and gentlemen, it's my duty to... Dame i gospodo, sa zadovoljstvom predstavljam eh, Sa zadovoljstvom predstavljam eh, ovaj prvi panel, dakle eh, najveći izazovi s kojima se suočava čovječanstvo. O tome će nam govoriti nekoliko govornika. Prva će biti gospođa Kristina Russo. Gospođa Russo radi u glavnoj upravi za istraživanje i inovaciju. Ona je ravnateljica za međunarodnu suradnju i to od srpnja 2013. Bavi se promocijom istraživanja, inovacija i suradnje sa međunarodnim partnerima u cilju jačanja europske znanstvene izvrsnosti. izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine Burginjon i Teško mi je govoriti nakon um, govora gospodina Moedasa i uh, rasprave koja je uslijedila nakon toga. No, budući da kasnimo, bit ću vrlo kratka i reći tek nekoliko uh, riječi Naslov ovog panela e, su najveći izazovi s kojima se suočava čovječanstvo. Suradnja i otvaranje Europe svijetu. E, program FP9 ili Horizont Europa, kako se naziva u našem prijedlogu, je osmišljen kako bi se riješili najveći e, izazovi današnjice. Jako smo puno radili na pripremi tog programa. razgovarali, smo se sa razgovarali smo sa dionicima, međunarodnom zajednicom, znanstvenom zajednicom, te zajedno sa zapravo sve to kako bismo utvrdili koje su to koji su to glavni izazovi e, koje želimo riješiti kroz, naš program Horizont Europa. Ne mogu sada ući u detalje. Znate da će taj prijedlog biti usvojen e, početkom lipnja, ali već je to predstavljeno i u trenutku predstavljanja e, višegodišnjeg financijskog okvira Znate da je cijeli program podijeljen na tri stupa, a ja bih se koncentrirala samo na jedan, to je stup globalnih um, izazova zajedno sa znanošću i inovacijom. I taj je stup osmišljen kako bi se riješili ti najveći izazovi. koji su pred svima nama. To mora biti strukturirano ako želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja i usredotočit ćemo se na pod, sljedeća područja. Zdravlje, hrana i resursi, otpornost i sigurnost, klimatske promjene, energetska mobilnost, osigurati dakle društva koja počivaju na što manjem korištenju ugljika. I to su ključna područja koja znatno utječu na naša društva i na naša gospodarstva i jako je važno da svi zajedno na tome radimo uz naravno i znanstvenu zajednicu. A ja bih još nekoliko riječi rekla o našoj strateškoj suradnji sa Japanom, budući da smo ovdje u okviru, budući da smo ovdje e, zbog rasprave o tom okvirnom programu. Japan je za Europu strateški partner za e, suradnju i inovaciju. E, imamo slične izazove kao i Japan, se sve starije stanovništvo, dostupnost sirovina, povećanje dobrobiti naših građana. A imamo i sličan pristup u ostvarivanju međunarodnih ciljeva. E, redovito održavamo sastanke sa predstavnicima iz Japana. Imamo i zajednički, to jest imali smo prošle godine zajednički uh, upravni odbor, sastanak uh, upravnog odbora između Europske unije i Japana i tu smo se bavili temama poput uh, automatske vožnje, nuklearne energije, klimatskih promjena i tako dalje. Mislim da Europska unija i Japan te znanstvenici iz drugih dijela svijeta mogu svi zajedno raditi kako bismo riješili e, glavne izazove koji se nalaze pred današnjim e, čovečanstvom. So the next speaker is Mr. Um, Irino. Sljedeći govornik je gospodin Yasukatsu Irino. On je izvršni potpredsjednik organizacije JETRO, to je Japanska organizacija za vanjsku trgovinu i bavi se trgovinskom politikom Um, u Ministarstvu gospodarstva, industrije i energetike. Isto tako uh, radio je u Jedinjenoj kraljevini kad je mm, u veleposlanstvu bio glavni predstavnik za Aziju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovom predstavljanju. Ja sam Jasukazu Irino. Drago mi je da mogu održati govor na ovom sastanku. JETRO je vladina organizacija za promicanje vanjske trgovine e, i cilj je povezati Japan s ostatkom svijeta. Imamo globalnu mrežu u 54 zemlje i 14 ureda u 13 europskih zemalja. E, osoblje iz e, jetro, iz e, našeg, naše podružnice Jetro Brisel također sudjeluju na ovom forumu. Trgovina i ulaganja su glavni ciljevi naše organizacije i nadamo se da će Europa i Japan i dalje surađivati u području trgovine i ulaganja. Naša organizacija, kao predstavnik dakle, organizacije JETRO, ja bih se koncentrirao na dvije teme. Prvo, na naše aktivnosti e, prema globalnim e, izazovima Mm, dakle, proživljavamo četvrtu industrijsku revoluciju i e, zbog toga smo pokrenuli program poticaja za start-upove i volio bih o tome i u buduće razgovarati s vama. Industrijska struktura se u zadnje vrijeme znatno mijenja zbog četvrte industrijske revolucije i um, to ne može biti to ne možemo detaljno objasniti, a da se ne osvrnemo na inovaciju. Inovacije poput interneta, ekonomije dijel, dijeljenja, uh, umjetne inteligencije, robota, sve su to karakteristike nove industrije koja se znatno razlikuje od tradicionalnog, tradicionalne industrije. Tako da i mi moramo pratiti te trendove uložili smo jako puno napora e, u organizaciju sajmova. A osim toga, e, pomažemo start-upovima u poticanju inovacije i e, širenju japanskog poslovanja izvan Japana. Isto tako potičemo ih da stvaraju nove proizvode i nove usluge. Pritom E, pratimo stanje na našem tržištu i na, vanjskim tržištima. Sudjelujemo na sajmovima automobilske industrije, e, tehnologija i komunikacije u Hanoveru u Njemačkoj. Zapravo tamo smo bili u ožujku 2017. Japan je doživio znati procvat eh, moderne tehnologije, posebno u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije. I to je vrlo važno za rješavanje brojnih drugih izazova u području energetike, klimatskih promjena, ali i starenja stanovništva. i dalje provodimo e, naše aktivnosti u cilju razvoja novih tehnologija i rješavanja socijalnih e, problema. Još jedna aktivnost kojom se bavimo e, jest sudjelovanje na forumu inovacije. Vrlo je važno srušiti granice između laboratorija i privatne tvrtke. I to ne samo velikih privatnih tvrtki, već i start-upa. Barem ja tako mislim. Dopustite mi da vam pokažem jedan primjer o inovaciji. Dakle, jedan program inovacija kojeg mi imamo. Riječ je o specijalnom programu u kojem japanski start-upovi posluju sa vanjskim tržištima i od nas dobivaju edukaciju te pomažemo im u pripremi poslovnog modela. I to u nekim, čak i u nekim gradovima u Kini. E, i Europu i Japan očekuje daljni rast i zbog toga moramo ulagati u trgovinu i u i mm, već će neki japanski startupovi početi raditi u Europi ovu jesen. ova tehnologija, e, dakle taj sastanak će početi u Prangu sljedeće godine. Za, od, za četiri godine se održava jedan mobilni svjetski kongres. I to u Španjolskoj. očekujemo da će nam inovacija pomoći u rješavanju brojnih problema. Uloga evropskih i japanskih startupova je sve važnija. I zbog toga moramo povećati naše napore i iskoristiti poslovne mogućnosti za pomoći tvrtkama da iskoriste te poslovne mogućnosti. I još da vam kažem nekoliko riječi o jednoj našoj najnovijoj aktivnosti. mi radimo na jednom projektu u kojem želimo pomoći znanosti i istraživanju i zapravo naša je uloga da povežemo e, globalne tvrtke, znanstvenike i male tvrtke. I ja se nadam da će to sve biti katalizator i hvala vam na pozornosti. Hvala vam, gospodine Irino. Sljedeći govornik, gospodin Riođi Čubači, predsjednik Nacionalnog, Nacionalnog instituta napredne industrije znanosti i tehnologije iz Japana. E, zamolili su me da budem kratak u svojim e, najavljivanjima, pa neću ulaziti u vaš životopis, samo ću spomenuti vaš rad u Sonio. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala na vašem uvodu. Danas bih volio reći nešto o situaciji Japana vezano uz energiju. Nakon industrijske revolucije, znanost i tehnologija razvoj se gospodarstvo znatnim korištenjem prirodnih resursa i kapitala. S druge strane, to je uzrokovalo ozbiljne probleme poput uništenja okoliša i iskorištavanje energije i resursa. Globalske globalne klimatske promjene, ne moram ni naglašavati, su nešto što moramo riješiti. Međunarodni trud je usmjeren ka smanjenju stakleničkih emisija plinova na temelju protokola iz kiota. Japanska vlada je svoju energetsku politiku usmjerila na 3E1S. Energetska sigurnost, ekonomska učinkovitost, environment, odnosno okoliš i sigurnost. Parijskim sporazumom Pari, Japan je odlučio da će rezati 26% svojih emisija CO2 do 2030. A kako bi se to ostvarilo, nužno je povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Međutim, stvaranje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Japanu je tek 15% ukupno stvaranja energije i to nije idealno. Naša vlada je stoga najasila najavila da će taj udio do 2030. podići do 25%. To će učiniti osnovnim izvorom energije u budućnosti. Međutim, obnovljiva energija dalje se suočava s velikim preprekama. Početni troškovi su vrlo visoki, e, nestabilni su što se tiče opskrbe, a povezivanje u, s postojećom mrežom je tehnički teško. Nadalje tu postoje određene prepreke za Japan. S obzirom da smo mi otočna nacija, prijenos električne energije iz susjednih zemalja je ekonomski neisplativ. Također imamo ograničeno, vrlo ograničen prostor koji je raspoloživ za izgradnju novih postrojenja, a cijeli niz prirodnih nepogoda na obali stvaraju ozbiljno pitanje sigurnosti za takvo postojanje. Što tada možemo učiniti da bismo ovu situaciju riješili? Ovi izazovi ne mogu se riješiti radom svega jednog samog poduzeća, već javni i privatni sektor moraju znatno surađivati. Kao što je gospodin miti spomenuo na početku, e, radi se na tome da se stvori održivo društvo korištenjem tehnologije i komercijalizacijom novih tehnologija. Mi radimo istraživanje i razvoj energetike već dugo vremena i nakon velikog potresa i nuklearne katastrofe 2011. uspostavili smo e, Fukushima institut za obnovljivu energiju. On se usredotočuje na tri izazova. Proizvodnja energije, transport i distribucija energije i ušteda energije. Za stvaranje ili proizvodnju proveli smo istraživanje fotovoltaičnih geotermalnih izvora putem vjetra i sada razvijamo Čelije, koje imaju učinkovitost veću od 30%. Što se energije vjetra tiče, optimiziramo pokušavamo optimizirati proizvodnju energije kroz predviđanje brzine i smjera vjetra koristeći senzire, senzore. Također imamo nacionalne projekte vezano uz e, energiju iz čvrstih izvora i iz Almunir. Vodika i otkrili smo neke načine koji pak imaju svoje prednosti i mane, tako da sada tražimo najbolju upotrebu za svaki od izvora energije. Također radimo sa ugovornim partnerima kako bi se uspostavio sistem upravljanja zgradama korišteći obnovljivu energiju. Na taj način pokušavamo postići optimalno korištenje struje i grijanja koristeći ove gorive čelije. Istodobno za stabilno povezivanje izvora sa postojećom mrežom potrebno je napraviti neke korike kako bismo podigli iskoristivost invertera radimo na vodičima koje koriste karbon nitrat i na temelju tih tehnologija pokušavamo postati nacionalni centar obnovljivih izvora energije. Pozivamo istraživače diljem svijeta da nam se pridruže, a Europska unija sada se priprema za program Horizon Europe i vjerujemo da je promicanje obnovljivih izvora jedna od glavnih tema. Provedeno su već zajednička istraživanja sa europskim institutima i centrom Europske komisije, centrom iz Nizozemske i drugim centrima i pokušali smo snažiti svoju suradnju kako bismo zajednički mogli spriječiti klimatske promjene. Hvala. Zahvaljujem Čubači Senseju na vrlo zanimljivom doprinosu. A sada dolazimo do posljednjeg govornika ove druge sesije, gospodin Henry McKinnell, predsjednik Moody'sa iz SAD-a. Hvala vam, hvala što ste svi danas ovdje. Zapravo, mnogo sam bolji u raspravama i pitanjima i odgovorima nego kad treba održati govor ili prezentacije. Na jedno od pitanja koja koje biste se trebali zapitati je što predsjednik Mudija, što zna o globalnoj situaciji You really need to understand that I received my PhD at age 20. Zdravstvene skrbi. Ja sam završio Stanford, doktorirao i nije mi se činilo teško upisati ondje, Stanford je liberalno sveučilište. Ja sam bio jedni kapetan brodova koji se tada prijavio ondje i zapravo sam prihvaćen i na Harvard i na Stanford, ali odlučio sam se za Stanford. I nakon što sam doktorirao, sa 24 godine, umjesto da se odlučim za karijeru u akademskoj zajednici, odlučio sam steći poslovno iskustvo, pa sam se pridružio Pfizeru u Japanu misleći da će ondje provesti oko dvije godine, a 36 godina kasnije povukao sam se kao predsjednik. Tijekom tog vremena, prvednog u najvećoj farmaceutskoj kompaniji na svijetu, naučio sam ipak nešto o zdravstvene skrbi. E, Četvro moje djeca rođeno je u četiri različite zemlje, tako osim što sam profesionalno radio u zdravstvenoj skrbi e, i osobno sam bio uključen u različite zdravstvene sustave diljem svijeta i često me pitaju što mislim o različitim sustavima u pojedinim zemljama. I o tome sam podosta razmišljao, ali nisam smislio bolji odgovor od onoga što je Mahatma Gandhi rekao kad je prvi puta posjetio e, Možeš preuzeti, Uh, Reforme i neovisnost u Indiji su bila veliko pitanje tada i kada je on izašao iz automobila jedan dan, to je bio cijeli niz izvjestitelja i netko je postavio pitanje što mislite o zapadnoj civilizaciji? Mahatma je na trenutak zastao i rekao mislim da bi to bila dobra ideja. Dakle, moje iskustvo s pitanjem što mislim o zdravstvenim sistem je, mislim da bi oni bili vrlo dobra ideja. Ne poznajem najme niti jednu zemlju koja je zadovoljna sa svojim sistemom zdravstvene skrbi, iako je postoje niz različitih modela diljem svijeta. Nezadovoljstvo se najviše svrstava u dva tabora. Jedan je pristup zdravstvene skrbi, a druga je pristupačnost financijska zdravstvene skrbi. Nigdje u svijetu problemi pristupa nisu inherentni nego u Africi, subsaharskoj Africi, tijekom svojih putovanja i poslovanja diljem svijeta i činjenice da sam e, služio kao savjetnik predsjedniku Georgeu Bushu za zdravstvene, zdravstvene teme, svi se slažemo da ljudi koji trebaju pristup zdravstvenoj skrbi trebaju i da svijet reagira na izazov koji predstavljaju zarazne bolesti u Africi. Također sam znao da zdravstvena skrb nije poput pomoći u hrani, nije samo nešto što možete iskrcati iz kamiona, već se radi o ljudima koji trebaju dijagnosticirati i skrbiti o ljudima koji su oboljeli od zaraznih bolesti, tuberkuloze, malarije, aids I da bi također lijekovi trebali biti na raspolaganju. Dakle, umjesto konferencija da prisustvujem, držim govore i slično, nešto sam učinio sa nekoliko kolega koji su bili stručnjaci, složili, formili smo institut za zarazne bolesti koji smo tada donirali sveučilištu McCary, jer smo zaključili da je važno da to bude nešto što se predvodi lokalno, a ne da bude nekakav međunarodni e, fond. Ideja je bila da ćemo osposobiti stotine, koje će osposobiti tisuće koje će pak skrbiti za milione. Deset godina se time već bavimo, zapošljavamo sada tisuće ljudi. Trebao sam zapravo to raditi za profit jer se radilo o neprofitnoj organizaciji i već smo osposobili tisuća zdravstvenih profesionalaca u Africi iz 27 različitih zemalja, uključujući i Australiju i Poljsku zanimljivo koji su dalje osposobili stotine tisuća koji sada skrbe i liječe milijune. Svrha priče je pokušati prenijeti da postoje veliki izazovi u zdravstvenoj skrbi i pristupu i pristupačnosti. No, umjesto da samo o tome pričamo, moramo nešto i učiniti. Ja sam imao resurse, resurse i sposobnosti neke i ono što mi je jedan od zanimljivih rezultata svega skupa je da ako posjetite taj IDI, Institut za zarazne bolesti, u Topoli, oni će vam ponosno pokazati MKC, dakle, mjesto gdje se skrbi za pacijente, a MKC znači McKinnell Knowledge Center, centar za znanja McKinnella. Tako da sam ja nekoć bio osoba, a sada sam i zgrada. Hvala vam na lijepom zaključku i poticaju na aktivnost, što je doista dobro došlo. imamo vremena za vrlo malo pitanja, kasnimo, a znate da smo tu u jednoj europskoj, japanskoj avanturi, a za a biti točan i na vrijeme za pance je nužda, tako da ćemo morati zatvoriti sve na vrijeme. Ima li kakvih pitanja iz publike? Ukoliko ne, zahvalit ću svim panelistima. I pozvat ću sljedeću skupinu. Za sljedeću sesiju Dakle, molim gospođu Smolčić, gospodina Sergeldina, Julie Maxton, Matoko Kotanija da nam se pridruže. while the speakers are coming, since I'm really under pressure... S obzirom da smo pod vremenskim pritiskom, dok nam se pridruže panelisti, dat ću par riječi uvoda u nadolazeću sesiju. U ukratko, naslov je istraživanje potaknuto željom kako Horizon Europe može doprinijeti budućim znanstvenim probicima i ostvarenjima. Reći ću samo par stvari. Prvo je da istraživanje jedan ekosistem temelji se na podršci koja mora biti na mnoge različite načine raspodijeljena. Jedan je tipičan za Europsko istraživačko vijeće, a to je da se ljudima da ugovore, da istražuju vrlo konkretne projekte. No naravno tu postoje drugi načini za podržavanje istraživanja, primjerice putem mreža, koje su vrlo važne za međunarodnu suradnju, jer tu doista imamo priliku da se identificira fokus na istraživanje određenih tema, a trenutno je vrlo važno da ta, taj način bolje funkcioniraju laboratoriji, a i ljudi koji stvarno rade, provode to istraživanje su ljudi, a ne institucije. Dakle, važno je da <clears throat> ljudi dobiju određene položaje na različitim e, u smislu karijera, tako da moramo imati na umu taj cijeli ekosistem istraživanja. Nadalje, e, rekao bi istraživanje potaknuto znati željom je nešto <clears throat> što ljudi povezuju sa istraživačkim projektima koje se podnose različitim agencijama, ali morali bismo priznati, a Japan je vrlo dobar primjer toga dao sa organizacijom agencije GST-a, dakle Instituta za znanost i tehnologiju, da čak i ako se identificira neke načelne izazove da i dalje možete koristiti pristup bottom-up da se pronađe rješenje na te izazove i da se oslonimo na inicijativu istraživača. I također postavlja se pitanje kako povezati ovakvo istraživanje sa utjecajem. Povjerenik Mojdeš je rekao da je to nešto što će biti ključno za sljedeći okvirni program Horizon Europe tako da iako utjecaj nije jedan od kriterija za izbor projekata, moramo uvijek imati to na umu i omogućiti znanstvenicima da maksimiziraju učinak. No to možemo učiniti ili na njihovu inicijativu ili na neke druge načine. I to pitanje veze između istraživanja i inovacija je upravo tu važno kada govorimo o konačnom učinku. Toliko od mene, riječ bih sada dao Vene, Venesi Smolčić. Dakle, ona radi na fakultetu znanosti u Zagrebu, Hrvatskoj. Hvala lijepa. Na početku bih željela reći da mi je velika čast i zadovoljstvo imati priliku predstaviti svoj projekt e, koji financira Europsko istraživačko vijeće. Ja sam pripremila nekoliko slajdova kojima ću popratiti svoje izlaganje. Ja imam e, grant Europskog istraživačkog vijeća koji se odnosi na jedan projekt iz područja astrofizike koji e, ostvarujem na Sveučilištu u Zagrebu. A želim također istaknuti da je to bio jedan od prvih projekata ERC-a koji se provode u Hrvatskoj i jedan od trenutno pet takvih projekata u Hrvatskoj. Evo, na početku bih se željela predstaviti malo bolje svima vama. Dakle, bavim se ovime u kontekstu otvorenosti, o čemu smo mnogo čuli danas. Inače, sekla sam međunarodno obrazovanje i to je zapravo i potrebno za uspješnu akademsku karijeru. Prijenos znanja, naime, najbolje se ostvaruje u međunarodnom i otvorenom okruženju master e, sam položila na e, sveučilištu u Zagrebu gdje trenutno radim kao pretužena profesora, a sada radim na doktoratu u Njemačkoj na jednom instituta Max Planck u Njemačkoj i nakon toga e, imala sam niz stipendija na Kalteku u SAD-u i također sam imala jednu takvu stipendiju u Europi I nekoliko prilika za znanstveni rad u Australiji. Dakle, dosta sam proputovala 2013. godine nakon e, desetogodišnjeg boravka izvan Hrvatske vratila sam se u Hrvatsku. Bavim se e, opažačkom astrofizikom. Što to znači? Uglavnom se služimo teleskopima, najboljim teleskopima koji postoje u svijetu kako bismo promatrali pregledavali dijelove neba, a ta tehnologija je sada toliko uznapredovala da zapravo moramo e, rukovati ogromnom količinom podataka, da je dakle, to je na neki način big data znanost. Mi se služimo velikim teleskopima svugdje u svijetu, tako da ovakve istraživanja zahtijevaju međunarodnu suradnju i brojne timove koji rade na tim podacima. Dakle, u ekipama u kojima radimo obično imamo stotinu do dvije stotine članova i to iz čitavog svijeta. Ovi projekti Europskog istraživačkog vijeća koje predvodim odnose se na proučavanje određenih aspekata razvoja galaktika i to je ono što zanima nas u opažačkoj kozmologiji i tu ima i dosta nepoznanica u ovom trenutku. Koji je naš cilj? Proučiti određene aspekte rasta galaksija kroz kozmološko vrijeme, dakle od samog postanka svemira do današnjeg dana. Vremenska ograničenja ovoga projekta su važna zato jer su uznapredovali to vrlo značajno instrumenti kojima raspolažemo i to u čitavom svijetu. U trenutku kada sam dobila stipendiju RCE-a, zahvaljujući instrumentima mogli smo ostvariti ogromne korake naprijed u odnosu na prethodna istraživanja iz ovoga područja i to je prikazano ovdje na ovom e, vrlo jednostavnom grafikonu koji u osnovi pokazuje dva glavna parametra koja se primjenjuju na moje područje istraživanja. Dakle, mi promatramo nebo putem teleskopa do određene dubine. Čim dublje, tim bolje. Evo, to je zapravo dno ovoga diagrama. Dakle, što e, više gore i što više duboko je bolje. I, i naravno, što veće područje neba promatramo, tim bolje. Dakle, ovdje na ovom diagramu e, imamo e, određene točke koje se kreću s na desno i dakle što desnije to bolje i što niže to bolje. Ovi simboli koji vidite ovdje prikazuje ono što su prethodne generacije opažanja uspjele ostvariti. Sada, zahvaljujući poboljšanju instrumenta, a imamo i e, ambicioznije planove za budućnost, nakon 2020. godine uspjet ćemo ispuniti ovaj prostor desno dolje Ovaj projekt koji predvodim e, se poboljšao zahvaljujući poboljšanju instrumentacije i zahvaljujući tome uspjeli smo učiniti velike korake naprijed i povezivati to sa e, prethodnim istraživanjima i pripremiti teren također i za buduća istraživanja. Projekt se dijeli na tri dijela. Dakle, u prva dva dijela istražujemo određene aspekte rasta galaksija, njihovih e, sastavnica, a u trećoj vazi je e, predviđeno povezivanje naših rezultata sa budućim istraživanjima. No, evo, toliko o aspektima astrofizike, a sada ću nešto reći o tome što mi je omogućio da e, što mi je RC omogućio da postignemo u Hrvatskoj. Zapravo, e, RC mi je pružio priliku osnovati jedan od prvih međunarodnih istraživačkih i znanstvenih timova u Hrvatskoj koji se bavi znanošću na vrlo konkurentnoj razini. Evo ovdje imamo e, fotografiju naše skupine. Imamo tri doktoranta i tri postdoktoranta. Dakle, prva trojica su Hrvati, a postdoktorandi su iz drugih zemalja. E, prvi postdoktorand koji je se priključio našoj ekipi je bio iz Finske. On se sada opet bavi znanošću podataka u Finskoj nakon što je proveo tri godine radeći na projektu. Zatim drugi postdoktorand je e, bio iz Australije odnosno e, postdoktorantkinja i ona je E, završila sa radom na programu prije nekoliko tjedana i e, otišla je u Južnu Afriku kako bi e, se bavila neovisnim istraživanjem i treći postdoktorand je bio Talijani koji je dobio stipendiju Marie Curie i uskoro će otići u Pariz. Dakle, to je bio doista sjajan način uspostavljanja vrlo plodonosne suradnje između mladih znanstvenika u Hrvatskoj. Želim također istaknuti da nam je ova stipendija RCA omogućila da ostanemo povezani i sa međunarodnom zajednicom, sa našim suradnicima u drugim europskim zemljama, u Europi, u Australiji, u SAD-u i recimo u Čileu. Koji su rezultati ovog projekta? Pa do sada smo objavili publikacije koje su prošle peer review, otprilike 40 takvih publikacija i e, E, radom na 15 takvih publikacija predvodili su upravo naši članovi koji su iz Zagreba i e, oni su vrlo sada uspješni znanstvenici i dobivaju druge stipendije. Zapravala sam spomenuti prvog e, doktoranda koji je umeđu vremenu doktorirao i on sada radi na institutu Max Planck u Heidelbergu u Njemačkoj. Još jedan od rezultata koji je bio pomalo neočekivan je e, bio taj da su mediji u Hrvatskoj e, spremno izvješćivali o našem radu i o našoj ekipi u proteklih pet godina i pokazali su veliko zanimanje za nas e, i e, napisani su mnogi članci o nama i dali smo brojne intervjue, tako da smo dobili vrlo velik publicitet koji je pak uspio otvoriti kanal komunikacije sa javnošću o našem projektu, što smatramo da je doista bilo značajno. Hvala. Hvala doktorice Smolčić. E, sljedeći govornik je Ismail Raglin koji je osnivač, a sada je član uprave e, Aleksandrijske knjižnice u Egiptu. Pa zapravo moja je tema eh, znanost koju potiče radoznalost. Dosta sam eh, veliki dio karijere proveo u Svjetskoj banci i često smo govorili ljudima da eh, je li je bolje ako želimo riješiti problem, trebamo li ulagati u tržište ili same laboratorije na početku ciklusa jer e, i ovaj drugi dio zahtjeva je našu potporu i inovacije. No, za institucije poput Europske unije bilo bi e, pogrešno ne razmotriti ovu uzanost koju potiče radoznalost, što je doista ključno, jer tako napreduje tehnologija. I osim toga, ne znamo kamo će nas to odvesti. Primjenjena znanost eh, bavi se onime što je recimo opće poznato, a znanost e, koja je potaknuta radoznalošću vodi nas van tih granica. Mm, to ne znači da želimo sve preokrenuti naglavce, nego recimo, evo, prisjetimo se razdoblja od prije stotinu godina kada je jedna 26-godišnja osoba koja nije imala diktorat niti je radila na sveučilištu, dakle Albert Einstein e, je objavila radove koji su obrazili svijet a radio je tada u uredu za patente u Berlinu. Naravno, imamo i drugih takvih e, primjera, poput Nilsa Bora, značajnog znanstvenika, koji je nastojao proučiti strukturu atoma i zahvaljujući njemu rođena je kvantna fizika. Jer, e, naravno, treba se postaviti pitanje i ljudi su se pitali čemu će to na koncu služiti. No, u drugoj polovici 20. stoljeća više se tehnologija nije mogla zamisliti bez takvih istraživanja i zapravo i svi pametni telefoni, naša računala su nastala e, zahvaljujući takvim istraživanjima. Dakle, ako ne posvetimo dovoljno vremena ovakoj radoznalosti, onda nećemo imati niti daljni tehnološki napredak. I bez takve radoznalosti ne bi niti bilo tehnološkog skoka u drugoj polovici 20. stoljeća. Dakle, svi trebamo znati i naravno e, čestitam Europe koja je izvojila stotinu milijardi za potrebe istraživanja e, da e, treba razmotriti također e, i mogućnosti i konverzije između različitih znanstvenih područja. E, recimo bioinfo i nanotehnologija. Te se tehnologije spajaju i e, mnogo toga se ostvaruje, recimo mapiranje podataka big data, u DNK i tu imamo nove načine primjene i također napredovanje sintetičke biologije. Još jedno područje o kojemu valja razmisliti jest multidisciplinarnost, jer se bavimo pitanjima poput okoliša ili roda ili društvene inkluzije ili društvene mobilnosti, a pri tome treba staviti veliki naglasak na Afriku. To je moja treća preporuka. Zašto? E, Afrika sada ima otprilike e, milijardu i 150 milijuna stanovnika, a do kraja e, stoljeća očekuje se da će se to stanovništvo učetverostručiti Prema nekim znanstvenicima, prema drugima će se to stanovništvo tek utrostručiti. No ipak, ako razmislimo o ovom povećanju stanovništva, to je značajno, dok druge regije zapravo demografski opadaju. I e, naravno to znači da će život u Africi e, biti vrlo težak e, jer poljoprivreda u velikoj mjeri ovisi o, oborinama, a znamo da uslijed klimatskih promjena mijenjaju se obrasci oborina i zbog toga će u Africi biti znatno otežan život i zbog toga će nam trebati suradnja. I to me dovodi do moje posljednje napomene, a to je način suradnje. Nažalost, u prošlosti razmišljalo se u okvirima vladenih ugovora ili memoranduma razumijevanju i sličnoga, no Europska unija bi e, trebala razmotriti neka problematična područja i ako se recimo radi o taksonomiji ili o biološkoj raznovrsnosti u određenoj zemlji, trebate znanstvenike koji se bave tim područjem e, da se time i pozabave. Ne možete e, to povjeriti nekome iz gule bjelokosne koji e, nikad nije bio na terenu. Dakle, u Europi će znanstvenici morati pronaći suradnike u zemljama, dakle one koji su na terenu i tako nastaje suradnja, dakle kada se ujedine znanstvenici u rješavanju problema u okviru međunarodnih ekipa. I to je daleko učinkovitije nego da se ide kroz birokratske kanale, kanale ministarstava i tako dalje. Evo, s obzirom na sve to, siguran sam da ćemo moći u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti ove ogromne prilike koje nam nudi Europa i to ne samo europskim zemljama, nego i zemljama diljem svijeta. Hvala vam. Hvala. Dajem riječ Julie Maxton, izvršnoj direktorici Royal society iz Ujedinjene kraljevine. Hvala i hvala vam na pozivu da dođemo ovamo i na ovoj e, nadahnutoj e, viziji za uspostavu znanstvenog foruma u Kyoto. Royal Society je zapravo e, znanstvena akademija Ujedinjene kraljevine, postoji 350 godina, dakle vrlo je stara, ali od samoga početka je orijentirana prema međunarodnoj zajednici. Naravno, na samom početku međunarodna suradnja se odvijala u okviru ekspedicija, dakle ljudi poput Tomasa Kuka koji su odlazili otkrivati Australiju ili Novi Zeland ili ljudi koji su odlazili na Arktik u 19. i 20. stoljeću, ali i danas e, smo usredotočeni na ostvarenje izvorne misije, a to je promicanje izvrsnosti u znanosti, podržavanje znanosti i prepoznavanje najbolje znanosti u najširem mogućem značenju te riječi gdje god da se to ostvaruje u svijetu. Dakle, Royal Society surađuje sa više od 60 zemalja u čitavom svijetu i neke od tih zemalja e, su zemlje gdje se ostvaruje znanost pokrenuta radoznalošću, druge se bave primjenjenom znanošću, a e, pak još druge e, su zemlje gdje je znanost još u zametku, tako da se tamo bavimo izgradnjom kapaciteta. Evo da se nadovežem na ono što je rekao Išmael o Africi, Reći ću da upravo pokrećemo velik program u Africi s kojim surađujemo već 20 godina, ali sada pokrećemo ogroman e, program za e, buduće znanstvenike u Africi. Dakle, e, Horizon Europe e, je doista izuzetna prilika i mislim da je količina sredstava doista sjajna. Stotinu milijardi eura je doista izuzetna svota. I mislim da postoje brojne naznake toga da Europa gleda i van e, vlastitih granica i traže svoje mjesto u globaliziranom svijetu. U izvješću Lame koje je spomenuto prije, i koja je poznato pod nazivom e, fab App, dakle laboratorij e, izrada aplikacija, odnosno primjena. Dakle, u tom izvješću imamo zanimljivu tvrdnju. Ulaganje u istraživanje i inovacije je ključno za oblikovanje bolje europske budućnosti u svijetu koji je sve globaliziraniji i gdje uspjeh ovisi sve više o proizvodnji i e, pretvaranju znanja u inovacije. I u nastavku e, to znači da e, međunarodna znanstvena suradnja je nešto što obježava europsko istraživanje i inovacije. Velik dio ljudi koji tvore Europsku uniju prepoznaju ovu priliku i koriste je i to upravo će i ostvariti kroz program Horizon i e, zahvaljujući tome će postati e, pravi predvodnici Europskoj uniji, zato jer su europski okvirni programi sami po sebi globalni programi i nude stalne mogućnosti suradnje sa zemljama izvan Europske unije, bile one zemljopisno bliske Europskoj uniji ili udaljene od Europske unije. A e, neki koji su ovdje predstavljaju obje te skupine zemalja. Dakle, u smislu proračuna to je vrlo dobrodošlo jer e, svaki novac koji promiče i primjenjenu znanost i znanost e, koja je pokretana radoznalošću je dobrodošao. Početkom ovoga tjedna komisija je objavila komunikaciju obnovljive agende za inovacije, odnosno prilika Europe za oblikovanje budućnosti. Dakle, ne za oblikovanje europske budućnosti, nego za oblikovanje budućnosti. Dakle, e, razina ambicije očita svima E, čuli smo nešto prije o e, ulaganju Japana u znanost i istraživanje i također i u poslovnu znanost i istraživanje Europska unija e, ulaže 1,3% BDP-a za razliku od Japana koji ulaže 3,6% BDP-a, dakle više nego dvostruko. Također imamo i mogućnost e, korištenja e, mješovitog kapitala u Europi, što e, znači da su prepoznate i druge mogućnosti financiranja znanstvenih istraživanja i također imamo i druge modele i oblike suradnje koji mogu dovesti i do daljnjeg napretka i blagostanja na korist čovečanstva. Hvala vam. Hvala, Julija. Sada dajem riječ e, doktoru Motoku Kotaniju, izvršnom direktoru Rekan, Rikena iz Japana, odnosno doktorici, koja je također kolegica matematičarka. Hvala. Doista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje i s vama razmjenjivati gledišta o tome kako poticati istraživanje koja su poteknuta radoznalošću. Dakle, e, to je sada globalni trend, ali kao što su mnogi već rekli, ne možemo zaboraviti činjenicu da se to temelji na zbrojenim postignućima znanstvenika. Ja sam matematičarka i bavim se jezikom svemira. Matematički koncepti, teorija, metodologija, formule, a s druge strane i e, nadahnuća e, znanstvenog istraživanja li su poticaj e, matematičarima da razviju nove metodologije. Nedavno je objavljeno izvješće u Ujedinjenoj kraljevini koje spominje da postoji velika e, potreba za novim matematičkim otkrićima u kojima se, će se razvijati e, daljnje matematičke teorije. Evo, teorija brojeva je vrlo često značajna zato jer je ona prekrasna, ali dosadna. Recimo, Fermat teorem Dakle, ta pretpostavka je formulirana e, vrlo jednostavnom jednadžbom 1637. E, I postojao neriješen 360 godina i i konačno ga je riješio Andrej Vajrus 1993. godine. Jedan japanski matematičar je pridonio postavljanju jednostavnog pitanja kao e, izazova u teoriji brojeva i on je našao čarobnu vezu između e, različitih aspekata e, matematike što je potaknulo razdoznalost. Dakle, bilo je zanimljivo primijeniti taj koncept u teoriji brojeva. Recimo u kriptografiji, to je način e, osiguranja podataka u komunikaciji, jer kriptografija je stoga vrlo važna u današnjem društvu. Japansko sveučilište je e, osnovano prije 100 godina i njegovo samopostojanje je bilo ključno za uspostavu nacionalne strategije, što je dovelo i do velikih promjena u japanskoj industriji. Japanski znanstvenici su naporno radili i imali su tu slobodu i da e, zadovolje vlastitu radoznalost u svojem radu. To je dovelo do izuzetnih rezultata kao što i pokazuje nedavni uspjeh, odnosno e, to da je ova nagrada otišla u Japan, u ruke japanskih znanstvenika. Takva istraživanja i inovacije nadahnjuju jedni druge. Kao što sam objasnila, ja sam e, ovdje iz e, Rikena. Evo, reći ću nekoliko riječi o toj organizaciji. To je Nacionalni znanstveni institut za prirodne e, e, znanosti i nazivaju ga vrlo često rajem za znanstvenike, ne zato što znanstvenici raspolažu ogromnim sredstvima, nego zato što imaju slobodu da zadovolje svoju radoznalost. Riken generira vlastita e, znanstvena otkrića, ali isto tako i istražuje recimo E, odnosno pruža infrastrukturu i japanskim znanstvenicima u čitavom Japanu. Mislim da je važno imati upravo takvu infrastrukturu za svakojake namjene. Znanstvenik sa univerziteta u Kyoto ostvario je jedno značajno otkriće koje se smatra prekretnicom u e, virologiji i on se poslužio bazom podataka Rikena kako bi uspio u svom radu, no ta baza podataka zapravo nije bila namijenjena takvoj vrsti istraživanja, nego se koristi u razne svrhe. Riken također ima i e, druge infrastrukture koje potiču recimo istraživanje zelene tehnologije. Ovaj novi okvirni program Horizon Europe je izuzetno važan i mnogi su istaknuli važnost međunarodne suradnje. E, Riken je institut sa Mm, manjim brojem e, zaposlenih, ali doista smo spremni podržati ovakvu suradnju i mi ćemo također predstaviti i jedan naš projekt ovdje u jesen e, u Briselu i spremni smo također surađivati s vama na e, zadovoljenju naše znanstvene radoznalosti i na daljnjim inovacijama. Hvala vam. I Evo imamo nekoliko minuta za pitanja ako netko iz publike želi nešto reći. Hvala svim govornicima što su se držali vremena kojim je dodijeljeno. Imamo li, ima li netko pitanje? E, ako nema pitanja, onda ću pozvati predsjednika OMEA da e, mi se pridruži, da iznesemo zaključke, a e, zahvaljujem našim govornicima. Evo, možete se vratiti na svoja mjesta. Thank you very much. Uh, we have uh, two important... Uh, Hvala vam. Imali smo dvije vrlo interesantne rasprave i eto, vrijeme je preletjelo. Došlo je vrijeme da zaključimo ovu raspravu. Kada sam došao ovdje, E, vidio sam da imamo e, i mi jako važne programe i mi i Kina i Bliski istok. No primijetili smo da postoje jako puno programa i u Europskoj uniji i to programa za budućnost svijeta, čovečanstva. Drago mi je da zajedno razmišljamo o budućnosti čovečanstva. no mnogo toga moramo riješiti uh, u sljedećih nekoliko godina i zato bih volio da sljedeće godine ponovno organiziramo jedan ovakav sastanak. Sve se mijenja, a znanost i tehnologija će e, uvijek biti važne za budućnost čovečanstva. Hvala vam svima. Hvala vam uh, gospodine Omi. ovo, ovu su raspravu organizirala dva odbora parlamenta. Ja nisam zastupnik u Europskom parlamentu, ali moramo zahvaliti odboru ITRE i stoji. Stoja zapravo i nije e, odbor, već je to jedno znanstveno tijelo. Hvala vam na gostoljubivosti, hvala vam što ste organizirali ovaj forum ovaj forum je stvarno važna inicijativa i već sam četiri puta sudjelovao na tom forumu i mogu vam stvarno reći da je to krasan forum za okupljanje e, ljudi iz različitih sfera, znanstvenika, političara, donositelja zakona, tako da je ova inicijativa stvarno važna. Još želim zahvaliti Još vam se želim zahvaliti u ime predsjednika odbora gospodina Buzika i gospodina Rubika. Zatim želim eh, zahvaliti svim panelistima, svim našim govornicima. Hvala vam na vašim doprinosima i hvala vam što ste nam prikazali različita gledišta o međunarodnoj suradnji i o tome na koji način možemo povezati istraživanje i e, inovacije. Naravno, zahvaljujem i zastupnicima koji su sudjelovali e, i postavljali pitanja. A zadnja stvar koju želim reći, e, hvala i povjereniku Moedasu što je došao i održao govor. Naravno, i on je dao vrlo važne teme za razgovor a sve je to vrlo korisno e, za pripremu e, horizonta euro, programa Horizont Europa. Dokument će komisija objaviti 6. ili 7. E, lipnja, tako da eto, ovo su sada zadnje rasprave. Što je do sada postignuto? Mm, znatna sredstva su rezervirana za ta područja, dakle oko 100 milijardi je osigura ono povjereniku Edesu. Siguran sam da to nije bilo ni malo jednostavno. I naravno parlament pozdravlja tu brojku, no parlament se ipak nada se ipak nada većem iznosu oko 120 čak ili čak u da se taj iznos je udvostruči. No u svakom slučaju ovaj, sve nam to govori da možemo imati velika očekivanja i sve će to biti e, rezultat rasprave nakon što e, se objavi prijedlog, nakon što komisija objavi prijedlog, nakon toga će o tome raspravljati parlament i vijeće. Tako da ja se nadam da će ova rasprava biti e, uspješna budući da sam ja da ja radim u komisiji. Ja se također nadam da će program za kojeg sam ja odgovoran, to je Europski program za, to jest Europsko vijeće za istraživanje. Mi smo u našim preporukama imali tri ključne riječi. Prvi je kontinuitet, budući da smatramo da je program dobar i da treba zadržati tu strukturu, uključujući i e, odgovornosti koje ima. Drugo, um, stvari koje moramo popraviti, posebice pratiti učinak programa te treća stvar je međunarodna suradnja. Još jedan od prioriteta za koje nam treba veća razina slobode, dakle da možemo sami kretati u inicijative. I zadnje, naravno, povećanje proračuna za znanost. I na kraju želim e, zahvaliti kolegama iz Japana na divnoj suradnji. Bio sam jako puta, puno puta u Japanu i radio sa brojnim institucijama. Uvijek sam bio e, iznenađen iznimnom e, profesionalnom razinom te predanosti e, ljudi u Japanu. I jedna stvar koju ste stalno, koju ste neprestano čuli, e možda bi to i europljani trebali govoriti, a to je koliko, e, Japan, koliko su Japancima važni održivi e, ciljevi razvoja. Spomenuo je to i gospodin Rubik. I meni je jako drago da ovako velika zemlja poput Japana potiče istraživanje u tom smjeru. Mislim da je to jako dobar znak i ja se nadam da će ih drugi slijediti. A isto tako znate da se brinem da ih neki uopće ne slijede. I na kraju još nekoliko riječi o međunarodnoj suradnji. Upravo sam se vratio iz Moskve, jutro sam bio u Moskvi i e, tamo svi razumiju da je znanstvena diplomacija vrlo važna u ovoj fazi, iako trenutačno postoje znate napetosti između ruske vlade i nas. No, ruski znanstvenici žele surađivati, a i u vladi nam govore da je znanost zapravo prostor za razmjenu znanja, za raspravu, za e, pokretanje novih projekta. I jučer na večer smo mm, baš stvarno čuli riječi koje pokazuju da e, tu imamo prostora. Hvala vam svima što ste sudjelovali na e, ovom sastanku poslje podne. Čuli smo jako interesantne teme, jako interesantna mišljenja i samo da vas sada obavijestim Organizirali smo sada jedan mali domjenak ovdje ispred ove dvorane, bit će to prilika za networking. Hvala vam i doviđenja.